Um, I uh, Ja ću vam se obratiti na portugalskom jeziku. Vamos agora dar início uh, ao... Evo, došli smo do iduće radionice koju smo organizirali u vezi sa Međunarodnim danom žena sa sela. Prvi put smo ga smo organizirali 2008. I ovaj dan se temelji na rezoluciji UN 62 kroz 136 kojim se priznaje e, važna uloga i doprinos žena sa sela u jačanju poljoprivrednog i ruralnog razvoja, poboljšanju sigurnosti e, hrane i iskorjenjivanju ruralnog siromaštva. Naš odbor je stoga pozvao dva stručnjaka danas koji će nam reći koja je situacija žena iz ruralnih krajeva te koja je njihova uloga u održivom razvoju ruralnih krajeva. Također spomenut ćemo na koji način su žene uključene u razvoj ruralnih krajeva, dakle u smislu zaposlenosti, te pogledat ćemo koja je situacija sa diskriminacijom između muškaraca i žena zato što i u ruralnim krajevima ljudi trebaju imati jednake prilike i biti ravnopravni. Dakle, Bavit ćemo se i sredstvima namijenjenih poljoprivredi, to je nešto čime se također valja pozabaviti i za početak i prije nego što dam riječ našim stručnjacima, dat ću riječ e, kolegici Neuhel da nam da uvod. Hvala lijepa. Ja bih prije svega htjela srdečno zahvaliti mojoj kolegici gospođi Petir na znači u inicijativu došlo do sazivanja ovog sastanka. Vi dolazite iz ruralnog područja, a ja isto tako i stoga mi je drago da danas mogu dati nekoliko uvodnih riječi, ali evo kao što sam rekla hvala vama što ste to organizirali. Kada govorimo o ruralnom području, onda ne postoji jedan jedinstven ruralni, ruralni, ruralno područje, nego postoje vrlo velike razlike u ruralnim područjima. Mislim da je to na samom početku već važno reći. Dakle, da ne govorimo o ženi u gradu i ženi na selu, već da jasno raspoznajemo da su ruralna područja jako različita, pa su stoga i rješenja i odgovori na pitanja za e, seoske žene u pojedinim područjima izrazito drugačija. Ruralna područja su se u proteklih 30, 40, 50 godina jako promijenila. Prije 50 godina je još većina seoskih žena bila zapošljena u poljoprivredi. To se sada promijenilo. Postoje nova zapošljenja e, na ruralnom području, ali možda neka rada mjesta trenutno i nedostaju. Isto tako, ruralni prostor je često e, mjesto koje se posjećuje za vikend, e, tamo se provodi slobodno vrijeme, ali kakva je situacija s ženama koje tamo provode svoj svakodnevni život, svoj život općenito, a ne samo svoje slobodno vrijeme. E, da, Biće mi drago čuti različita stajališta danas, ja sam malo pomislila o tome, na primjer, kada zanimanje, mjesto prebivališta, različite tradicije, Um, različiti oblici suživota, kada je sve to povezano sa jednim poljoprivrednim gospodarstvom, kada se živi u jednoj kući, kada se tamo brine o starijima, o djeci, kada se sve doista nalazi na jednom mjestu, to često karakterizira upravo ruralni prostor. Ili, vrijedi obrnuto, ruralno područje je karakterizirano i time što žene tamo žive, ali rade negdje potpuno drugdje. Dakle, moraju prijeći dug put prije nego što uopće pristignu na svoje radno mjesto i kako je u tom slučaju moguće se brinuti o djeci, kako je moguće brinuti se o starijim nadaštajima, kako je moguće preuzeti e, skrb i njegu. Dakle, usklađivanje poslovnog i privatnog života e, često je vezano uz isti prostor, uz istu kuću, a kad je jako udaljeno. Mislim da je to jedno važno obilježje. Zatim, pitanje mobilnosti je vrlo važno. Kako e, se na ruralnom području krećemo s jedne točke do druge, to je prije svega važno za žene, pa isto tako i tema upravljanje svakodnevnim životom, kako se može upravljati e, svojom svakodnevicom, kako bi ih mogla ispuniti sve svoje obveze. Isto tako, na mnogim područjima žene napuštaju ruralni prostor. Žene su prve koje napuštaju takav prostor kada su strukture tamo preslabe. Stoga su žene na neki način pokazatelj kako izgleda struktura na nekom ruralnom području. Imamo sve više područja gdje gotovo da i nema žena, gdje živi mnogo značajniji broj muškaraca, a žene su se odselile. To su doista izazovi za naše politike, za našu Um, politiku na razini općina, ali su tako i na razini Europske unije. Ja sam danas došla sa mnoštvo pitanja, jako me zanimaju vaše govori i želim još jednom srdečno zahvaliti kolegici koja nam je omogućila da danas govorimo o ovoj vrlo zanimljivoj temi. Hvala vam lijepa. obrigada, Mrs. Eh, pelas palavras. Ehm, e Hvala vam lijepa. Prelazimo dakle na predstavljanje naše prve gošće, to je profesorica Ramona Franić. Dakle, ona se bavi poljoprivrednom ekonomijom, predaje na sveučilištu u Zagrebu, na fakultetu za poljoprivredu. Ona se specijalizirala u različitim područjima, poput evaluacije državne pomoći u poljoprivredi, potom je tu odnos e, poljoprivrednih e, ekonomija, dakle društveno-ekonomski odnosi, te socioekonomske analize, dakle ruralnih krajeva i sve ono što je povezano sa usklađivanjem hrvatskih poljoprivrednih politika sa zajedničkom poljoprivrednom politikom Europske unije. Čujmo dakle njezino izlaganje. Izvolite, imate riječ. Mikrofon, molim vas. Hvala lijepa na tako krasnom predstavljanju i na krasnim uvodnim riječima koje e, će mi svakako pomoći da ovo što je bila moja zadaća za današnji dan bude smislenije i čini mi se da će mm, vaše uvodne riječi koje smo prve čule stvari samo se e, potvrditi ovime što je bila dakle, zadaća ovog e, mog sudjelovanja zbog kojeg kojega ustvari stvari e, ponajprije zahvaljujem što ste dali priliku i da sa e, točke hrvatskog gledišta kao najnovije članice podijelimo i naša iskustva iako je dakle ova moja prezentacija e, imala za cilj prikazati stanje seoske žene u Europi u Europskoj uniji i to ponajprije u zemljama srednje, istočne i južne Europe. Pa eto, da podijelim s vama dio zaključaka do kojih sam došla nakon što sam eh, proučila brojnu literaturu, eh, dokumentaciju koja se tiče ove teme. Šta je stvari u podlozi eh, ove teme? Već smo više puta čuli, pretpostavljam da ste vi danas koji ste ovdje duže čuli više nego nekoliko puta, ali evo i u ovim uvodnim riječima. Što je pozadina priče? dakle čitajući gomilu literature na temu seoske žene ne samo seoske nego općenito rodnih odnosa e, u gospodarstvu uloge žena u gospodarstvu pa tako i u ruralnom gospodarstvu odnosno u ruralnim sredinama više je nego jasno da žene igraju bitnu ulogu ključnu ulogu u razvoju društva i u ekonomskim odnosima u ruralnim sredinama one naime prema podacima koji proizlaze iz istraživanja e, sudjeluju odnosno računa se da sudjeluju u polovini proizvodnje svjetske hrane. Međutim, unatoč tako bitnoj ulozi u proizvodnji hrane, čini se da 70% žena su u stvari gladne. Dakle, 70% stanovnika su u stvari žene koje su gladnije. Što više, ne samo da pokazuju tako, negativan trend, statistika pokazuje tako negativan trend u tim ključnim stvarima, nego i ovim ekonomskim. Dakle, unatoč tome što pridonose poslom, one su diljem svijeta vlasnice svega 15% zemljišta poljoprivrednog na kojem se proizvodi hrana i manje e, čak od 2% u slabije razvijenim područjima svijeta ili slabije razvijenim područjima razvijenog svijeta. Jel? dakle kao što smo već danas čuli njihova uloga i doprinos nije isti u svim zemljama ali su u osnovi problemi isti samo u različitom intenzitetu ono što je zajedničko da ta diskriminacija postoji negdje više negdje manje ali još uvijek postoji dakle još uvijek žene nisu jednakopravne u društvu Iz toga je ustvari to svi znamo jel globalna politika usmjerena na tome da se E, postigne ta rodna jednakost, odnosno ravnopravnost. Što je bio cilj ovog istraživanja? Samo kratko, da ne gubimo vrijeme. Dakle, prikaz e, stanja e, žena koja žive u ruralnom prostoru i to s naglaskom na njihovu ulogu, odnosno njihovu poziciju na tržištu rada, u proizvodnji hrane, na tržištu hrane, naravno to smo već čuli dakle njihova uloga u održivom ruralnom razvoju to će biti jako zanimljivo kad dođemo do toga njihova uloga u onim finim e, elementima razvoja društva a to je održavanje tradicije i kulturnog nasljeđa i na kraju osnovne karakteristike osnovna obilježja upravljanja i sudjelovanja u procesu donošenja odluka i oblikovanju politika. Dakle, da ne ponavljamo ali opet treba još jednom reći da su žene te koje imaju krucijalnu ulogu u održavanju e, ne samo obitelji svoje nego e, i društva u kojem žive dakle zajednica u kojima žive i, i šireg društva i svojim djelovanjem pridonose smanjivanju problema gladi počevši od svoje obitelji prema podacima proizlazi da žene sudjeluju sa dvije trećine u ukupnom radu u svijetu međutim primaju svega posto dohotka svjetskog dakle taj nesrazmjer je ogroman a još je veći još je dramatičniji kad vidimo koliko sudjeluju kao vlasnice dakle svega jedan posto vlasništva pripada ženama naravno da to znači da onda ta rodna nejednakost nije samo problem žena samih nego je to problem i poljoprivredne proizvodnosti, produktivnosti jer je poljoprivreda još uvijek glavna djelatnost u ruralnim prostorima. Jel? Potom pitanje sigurnosti hrane i konačno ruralnog razvoja. E, rodne uloge, odnosno takvo stanje e, je dakle naučeno, to je duboko ukorijenjeno. Nekad je u prošlosti možda imalo smisla u podjeli rada, odnosno mogle su rodne uloge biti opravdane zbog obilježja rada. Međutim, očito je, ovi ove sve rasprave, ovi svi problemi o kojima sada pričamo, su vjerojatno posljedica toga da su naučene lekcije, dakle naučeni obrazci ponašanja davno zaostali u odnosu na današnje potrebe i društvenu svijest. Stoga je dakle, rodna ujednačenost, gender mainstreaming, ne znam točno kako se ni na hrvatski kaže, E, shvaćeno kao mjera odnosno politika koja se uglavnom odnosi na pitanja žena. Samo nekoliko, e, nekoliko evo, informacija, statističkih informacija o odnosima u društvu i u ekonomiji u 28 zemalja Europske unije. E, više od 50% posto ukupne populacije čine žene u Europi, međutim 46% otprilike e, je registriran postotak, odnosno udio žena aktivnih, u aktivnom pučanstvu. Dakle, očito je već tu, tu je prva naznaka te nejednakosti, kao da žene znatno manje rade. E, ono što je statistički zabilježeno da je stopa zapošljavanja općenito viša za muškarce nego za žene da su žene uglavnom koncentrirane u poslovima koji su slabije plaćeni ili su manje odgovorni, zbog toga su slabije i plaćeni. E, najniže stope zapošljavanja su mm, zabilježene u pretežno ruralnim područjima koja se nalaze u Italiji, Grčkoj, Španjolskoj i Mađarskoj. Podatak za 2013. govori 6% zemalja, odnosno stanovništva u zemljama Europe, Europske unije, E, procijenjeno da je na e, granici rizika, dakle na, na stopi, e, rizičnoj stopi od siromaštva. I pri tome su opet žene osjetljivija skupina u, i u toj najrizičnijoj situaciji. Stoga se naravno drži da će poboljšavanje, odnosno povećanje stope zaposlenosti pridonijeti smanjivanju i siromaštva i E, poboljšanju ekonomske situacije i socijalne situacije u društvu. Dakle, e, cilj je bio prvi da se ustanovi, odnosno da se malo procijeni uloga žena u osiguravanju hrane, dakle u proizvodnji hrane. E, opet statistika govori da žene u ruralnim prostorima proizvode više od polovice ukupne količine hrane, a u, regijama koje su slabije razvijene čak i do 80% ide njihov doprinos u zemljama poput hrvatske recimo e, ona neregistrirana proizvodnja hrane je velika kroz e, okućnice kroz e, male vrtove oko kuće i to je dakle isključivo gotovo isključivo ženska uloga ženski doprinos ne samo proizvodnji hrane nego i složenosti ekosustava e sad jedna od metoda e, u ovom istraživanju je bila da pokušamo naći e, zgodne primjere u zemljama Europske unije koje će potvrditi ovakve stvari ili, ili e, malo bolje pojasniti, malo bolje opisati što se u stvari događa u tom segmentu, imali li kakvih pomaka, pozitivnih pomaka u ulozi žena u proizvodnji hrane. Recimo, jedan od primjera koji je izašao iz istraživanja u Španjolskoj govori da je opskrbljivanje obitelji hranom uglavnom ženska domena dakle to je ženska odgovornost i ono što je zanimljivo to se dakle ženski doprinos u brizi o prehrani vlastite obitelji shvaća se kao e, briga o hrani ne kao biznis dakle već vidimo već, već ustanovljujemo prvu razliku u muškom i ženskom pristupu proizvodnji hrane jel? recimo jedan od primjera u rumunjskoj je pokazao, jedno istraživanje je pokazao drastičnu razliku između dohotka koji primaju žene u odnosu na muškarce i njihov rad kućni, rad u kući je e, često neprepoznat, nepriznat i zbog toga ih se, dakle nije ni, ni plaćen i zbog toga ih se e, lako, zbog, toga lako postaju e, izložene, izložene riziku i siromaštvu. E sad, evo ako malo da razbijemo samu statistiku i, priču, ja sam si uzela slobodu pa sam ovu prezentaciju malo razbila e, fotografijama. Fotografija je jedna tipične tipična seoske žene u Hrvatskoj, koja je poljoprivrednica kao što vidite. Kao što vidite nije u cvijetu mladosti, ali je aktivna. Dakle, ona po, po svojoj dobi, u svojim godinama ne spada u ekonomski aktivno stanovništvo ali je vrlo ekonomski aktivna i pridonosi ne samo e, dohotku svoje obitelji nego i široj društvenoj zajednici, ali to ću vas kasnije podsjetiti kad dođemo do, e, do toga. Dakle, osim u proizvodnji hrane, žene imaju jako bitnu ulogu i na, tržištu hrane i, u ruralnom razvoju, naravno, šire od same proizvodnje hrane. E, istraživanja doduše u razvijenim zemljama govore da su žene, pogotovo one zaposlene, izuzetno bitan čimbenik na za tržište, za formiranje, odnosno oblikovanje tržišta hranom. Jer su odgovorne za 81% kupnje dobara i oko 82% kupnje ukupne hrane. Dakle, to su agregirani podaci, ali opet nešto govore. E, zašto su žene zanimljive, odnosno bitan čimbenik za e, oblikovanje tržišta hranom? Zato što njihova obilježja, dakle njihova već sama sofisticiranost u odnosu na muškarce e, tjera prilagođavanje tržišta hranom. One su osjetljivije na zdravlje na zdravstvenu ispravnost hrane, one i doživljavaju poljoprivredni proizvod ne samo kao hranu nego kao zdravlje za svoju, obitelj ali čak i kao kozmetički proizvod recimo jel dakle oblikuju tržište poljoprivrednih proizvoda e, naravno osim same proizvodnje hrane i e, tržišta hranom njihova uloga je izuzetno bitna za ruralni razvoj i za održivost tog ruralnog prostora jedno istraživanje u Hrvatskoj prije nekoliko godina pokazalo je jako zanimljivu razdiobu u shvaćanju što je to održivi razvoj između muškaraca i žena. Za muškarca je održivost samo biznis, dakle e, održavanje financijske stabilnosti vlastitog gospodarstva. Za žena je održivost održavanje obitelji na okupu i održavanje zdravlja te obitelji. Dakle, i zadržavanje na prostoru u kojem žive, održavanje sela živog Dakle, potpuno je razdvojeno ekonomsko u odnosu na socijalno i okolišno, eh, okolišni element u tom konceptu održivosti. Još jedan zanimljiv primjer je mm, pronađen u istraživanju o portugalskim ruralnim ženama i govori o tome kako su žene izuzetno aktivne bile u revitalizaciji ruralnog prostora kroz razvoj turizma u ruralnim prostorima. To smo već čuli da je eh, izuzetno atraktivna djelatnost, odnosno aktivnost u ruralnom prostoru izvan samog, eh, same domene poljoprivrede. Evo još jedna gospođa iz ruralnog prostora, također iz Hrvatske, ali može biti isto iz Portugala. Dakle, vidite da je to jedan mediteranski eh, eh, ugođaj. Zašto sam izabrala ovu fotografiju? Zato što opet kad dođemo do kraja sjetite se i ove gospođe koja ovako jako lijepo izgleda i nasmiješana je baš kao i prva i drži tradicionalnu košaru punu grožđa u svojim rukama. Dakle, žene u ruralnim prostorima, osim te svoje ekonomske uloge kao proizvođačice hrane ili kao potrošačice te hrane, kao one koje financiraju hranu, ja, odnosno biraju hranu, imaju izuzetno zanimljivu ulogu u ovom, e, ovom segmentu održavanja tradicije i kulturnih vrijednosti. E, sva istraživanja do kojih sam naišla na koje sam naišla pokazuje da su one puno više uključene u skrb, u sva pitanja skrbi o bližnjima i to vrijedi ne samo za kuću nego i općenito na tržištu rada. One su puno tolerantnije i ne znam sad u stvari što sam htjela ovime reći E, tolerantnije su i puno su osjetljivije prema e, ljudima u društvu. E, primjer iz Grčke pokazuje kako je stvaranje malih poduzeća koje vode žene jako, bilo jako učinkovito u proizvodnji lokalne, lokalnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda i na taj način nije se samo odgovorilo na zahtjeve proizvodnje hrane nego i na održavanje tradicijskog uzgoja te hrane dakle i na održavanje običaja i načina proizvodnje te hrane i naravno kao pozitivna ekonomska posljedica bio je i taj dodatni dohodak za njihova gospodarstva e, primjeri iz hrvatske idu jedan korak dalje čisto u ovom održavanju tradicije mimo same proizvodnje hrane i doprinosa ekonomiji. Dakle, žene vjerojatno i u drugim zemljama, ali velim, ja sam izabrala ovaj hrvatski jer mi je najbliži, e, brojni su primjeri kako se žene u nevladinim organizacijama ili u različitim udrugama ili čak neformalno organiziraju i sudjeluju u brojnim manifestacijama kojima nastoje održati običaje iz svojih sela, iz svojih mjesta. Možemo ih nabrojati nebrojeno puno, bar u mom, e, u mom pristupu tim informacijama iz naše, iz naše zemlje. Evo, jedan od primjera. Ne znam prepoznajete li gospođu s desne strane, to je ista ona koja je uzgajala one rajčice u, u greenhouse, u, u plastenicima. E, zbog čega je ona ovdje? Dakle, njezin doprinos u plasteniku u uzgoju rajčica nije registriran ovaj je registriran i zabilježen je čak i na radiopostaji. Dakle, ruralni razvoj se donedavno u Hrvatskoj shvaćao, odnosno ženski doprinos ruralnom razvoju se u Hrvatskoj donedavno shvaćao ovako. Žene imaju ulogu e, izrađivati vez, ručni rad, uzgajati cvijeće i stavljati cvijeće na balkone naravno to je znatno promijenjeno danas ali jako sporo promjene idu dakle gospođe još uvijek u selu od njih se očekuje da je lijepa okućnica jedini rezultat ruralnog razvoja i to se polako mijenja unatoč tome što žene imaju i registriranu bitnu ulogu u, u ekonomiji i u društvu E, još uvijek slabo sudjeluju odluka. Dakle, iako većina e, slučajeva, većina e, istraživanja pokazuje kako su u selima zabilježeni procesi feminizacije, još uvijek je neobično da žene sudjeluju u oblikovanju politika ili u donošenju odluka. Naravno da je promjena u tom, odnosno zaokret u tom sadašnjem stanju jako bitan da se išta promijeni u pozitivnom smislu. Primjeri iz Poljske i Slovačke su zanimljivi. Dakle, primjer u jednog istraživanja iz Poljske kaže da e, ženska obilježja, dakle briga o obitelji, e, posebna osjetljivost za društvo nisu ograničenja nego naprotiv da, su ta obilježja žena upravo to što ih tjera da budu i u poslu uspješnije i u donošenju odnosno u ulozi e, u društvu da, su zamječenje i da su njihove akcije E, zanimljivije, rezultiraju boljim učincima. E, u Slovačkoj je jedan primjer pokazao jako zgodno e, angažman žena u lokalnoj politici, pa se isto tako zbog tih ženskih obilježa, one su nježnije, one su osjetljivije, one su tolerantnije, pokazalo se da zbog tih svojih obilježa pristaju na slabije plaćene političke funkcije. Dakle, za njih su dovoljno dobre bile i male općine s malim proračunima. Muškarci su bili rezervirani za velike općine s velikim proračunima i većim resursima. Zašto? Zato opet jer žene svoj doprinos shvaćaju kao pomoć, a ne kao ekonomsku korist. Dakle, svoj, svoju ulogu u formiranju politika one shvaćaju kao pomoć društvu, a ne vlastiti nekakav probitak. E, o mjerama vjerojatno ćemo i kasnije čuti više dakle europska legislativa europsko zakonodavstvo e, unazad dvadeset pet godina e, ugrađuje pitanja rodne jednakosti u svoju dokumentaciju pa tako i u politiku spram ruralnog prostora i razvoja tog ruralnog prostora a mjere politike se uglavnom odnose na dakle, uređivanje zakonodavnog sustava i uključivanje žena u poljoprivrednu politiku na nacionalnoj, regionalnim i lokalnim razinama, promociju veće uloge, odnosno većeg sudjelovanja ruralnih žena u donošenju odluka, e, praćenje da li se zakoni ispravno primjenjuju u konkretnim situacijama i na kraju naravno i poboljšanje statističkih pokazatelja koji prate Eh, ulogu žena u gospodarstvu. U programima ruralnog razvoja, o čemu ćemo vjerojatno nešto kasnije eh, više čuti, eh, Žene su također naglašene. Dakle, mjere poljoprivredne politike kroz programe ruralnog razvoja naglašavaju ulogu žena i daju im prednost u određenim političkim mjerama. Međutim, čini se da rezultati još nisu dovoljno vidljivi brojni su razlozi zbog toga vjerojatno ćemo to kasnije više čuti jedan od razloga je upravo na početku ove moje prezentacije dakle e, svaka politička e, mjera odnosno financijska transakcija koja proizlazi iz programa ruralnog razvoja podrazumijeva i administrativno uređene odnose pa i vlasništvo nad određenim resursima da biste mogli koristiti sredstva što smo rekli da je ustvari jedno od najvećih ograničenja za žene u ruralnim prostorima pozitivni primjeri su recimo u italiji i to više već duži niz godina e, istraživanje na koje sam naišla pokazuje da e, žene, ruralne žene u italiji e, osjećaju veliku prednost zbog zakonodavnog okvira koji potiče upravo taj poduzetnički duh i nove inicijative koje poduzimaju žene u ruralnim prostorima jedno istraživanje u sloveniji kao novijoj članici europske unije baš na analizi programa ruralnog odnosno plana ruralnog razvoja je pokazalo da su e, sredstva ruralnog e, fonda za ruralni razvoj stvari e, pokazala pozitivne promjene u, mm, u strukturi proizvodnje i u farmama ali gotovo nikakve pomake u toj rodnoj jednakosti dakle u sudjelovanju žena u donošenju odluka ili u podjeli rada u korist žena. što možemo na kraju zaključiti? Dakle, da žene još uvijek nisu jednake u pitanjima zaposlenosti, zarade i nadnica, kao da se ni njihov e, nevidljivi rad još uvijek, još uvijek ne vidi, dakle da još uvijek tu ima dosta mjesta za, za popravak, odnosno za, za praćenje. ono što je u, i posebni izazov u programima ruralnog razvoja je identificirati ta ograničenja zbog kojih žene nemaju jednaku ulogu, odnosno ne sudjeluju u istoj mjeri u ekonomskom i javnom životu, kako na lokalnoj razini, tako i šire. E, koja se rješenja vide da bi se postigla veća proizvodnost ženskog rada ili bolji pristup tržištu ili veća ekonomska efikasnost? E, s obzirom da dolazim iz e, obrazovnog sustava, uvijek ću podržati u stvari prvi korak, informiranost, obrazovanje, tek onda stvari, pristup kreditima jer će on i sredstvima financijskim jer će on biti posljedica ukoliko se ovaj prvi dio dakle informiranost i obrazovanje i to ne samo žena nego i muškaraca da shvate ulogu žena onda će se i ovaj financijski dio vjerojatno dogoditi sam po sebi. E, unatoč tome što su unazad 20 godina jako mm, vidljivi pozitivni trendovi i pomaci e, još uvijek postoji prostor za, za poboljšanje. Međutim, ono što je dobro, bar su kriteriji i indikatori jasniji o toj ženskoj, e, odnosno rodnoj neravnopravnosti, pa i oni mogu, dakle, rezultati koji proizlaze iz tih analiza mogu poslužiti kao, kao smjernice za poboljšanje politika. Onaj osnovni cilj još uvijek ostaje, bolje prepoznavanje i procjenjivanje ženske uloge u društvu i to pogotovo u ruralnim društvima na kraju evo završavamo s nekoliko samo kratkih preporuka zašto je dobro da europski parlament i dalje e, potiče ovakve rasprave nadajmo se da će e, vremenom biti i bujnije i brojnije i dinamičnije zato eto opet ponavljam što je informiranost e, i, i ustvari kontinuirana informiranost i obrazovanje po ovom pitanju jedini odnosno prvi preduvjet koji će uopće išta riješiti ne samo u pitanju rodne jednakosti nego općenito u svim bitnim pitanjima koja traže popravak. Mislim da parlament ima puno prostora upravo raditi na tome da se e, razvije ta svijest kako treba cijeniti ženski rad bez obzira kakav je. Da li je to biznis, da li je to političko odlučivanje ili je skromno, pod navodnicima skromno, sudjelovanje radom u vlastitoj obitelji europska komisija bi trebala još iako je već prilično precizna e, statistika po tom pitanju još uvijek postoji veliki, veliki, e, velika potreba da se poboljšaju statističke baze i to ne samo da se zahvati taj nevidljivi rad nego da se i vrednuje dakle u tom, u tom evaluacijskom dijelu što se tiče programa ruralnog razvoja ono što je dakle proizašlo kao zaključak je da se u ruralnim programima mora eh, intenzivnije odnosno konkretnije eh, naglašavati uloga žena i više poticati konkretnim eh, idejama njihova poduzetnička sposobnost i, njihovo sudjelovanje dakle u, odnosno prihvaćanje njihovih ideja s obzirom da lokalne i nacionalne vlade bolje poznaju svoje vlastite situacije nego nadnacionalne vlade, onda bi u svakom slučaju mjere koje donose nacionalne, osobito lokalne vlasti, e, trebale biti usmjerene na e, konkretne projekte koji rezultiraju time da žene više sudjeluju u, u radu i da imaju dakle, ravnopravniju ulogu u ruralnim prostorima, a politika općenito bi trebala gledati, dakle ne da se teži ravnopravnosti administrativno samoj po sebi nego da se toleriraju razlike između muškog i ženskog svijeta muškog, i ženskog čimbenika u ruralnom razvoju ali da se jednako vrednuje angažman dakle da, da se e, da jedni druge nadopunjuju u svojim aktivnostima da bi se postigao općeniti razvoj dakle ekonomski ne samo u ruralnim sredinama eto toliko od mene hvala vam lijepa ne mora Hvala vam. Hvala vam, profesorica Franić, na vašoj vrlo korisnoj prezentaciji. Riječ će sada dobiti naš e, drugi gost profesorica Janet Dwyer. Ona ima master u biologiji i doktorat u poljoprivrednoj ekonomiji. Ona je profesorica ruralnih politika te direktor Istraživačkog instituta pri sveučilištu u Gloucestershire u Ujedinom kraljevstvu. Janet Weyer ima posebno iskustvo kada se radi o procjeni poljoprivrednih politika Europske unije ona tome pristupa iz nekoliko e, kuta gledišta i stoga ću joj sada predati riječ. Izvolite. Hvala vam lijepa i hvala svima na ovoj prilici da budem ovdje s vama i da e, se sastanem s vama, s ovim predstavnicima Europskog parlamenta danas. Kao što je gospođa predsjedavajuća vrlo ljubazno rekla, ja sam mnogo radila u proteklih godina na politikama iz zajedničko poljoprivredne politike i iz područja ruralnog razvoja ali ja nisam prije toga baš posebno se bavila pitanjima rodne, rodne ravnopravnosti, ali bilo mi je bilo zanimljivo izraditi ovaj rad za komisiju da vidim malo više kako izgleda financiranje politike ZPP-a i uloga žena u ruralnom razvoju. Dakle, zamolio sam me da pogledam kako se može vidjeti um, kako financiranje ZPP-a utječe na ulogu i doprinos žena u poljoprivredi i u ruralnom razvoju. To su me zamolili u rujnu tako da sam provela takozvani desk study, dakle analizu postojećih informacija, gledala sam e, časopise i e, objave političkih dokumenata. Isto tako sam analizirala podatke koji su dostupni od Europske komisije od Eurostata vezano uz rodne aspekte poljoprivrednih politika i poljoprivrede na ruralnom području Europske unije. Analiza podataka, cilj nje je bio da vidimo postoje li razlike u obrazcima preuzimanja sredstava financiranja od strane žena i od strane muškaraca. Moram zahvaliti kolegi Nika Levesa koji mi je pružio podatke, ali isto tako i nizu žena, akademičarki e, sa područja Europske unije koji su mi pomogli da nađem dobru literaturu i koji su me uputili kamo da usmjerim svoj rad. Što se tiče analize literature, vrlo je jasno i mislim da je to isto tako u skladu sa komentarima od e, profesorice Franić, prethodnog govornika, da e, kada govorimo o e, poljoprivredi da je značajan udio europske radne snage upravo ženski, dakle žene, ali kada se radi o pravnim pravnom statusu, o mogućnošću korištenja resursa u poljoprivredi ili upravljanju poljoprivrednim gospodarstvima, tu je udio žena mnogo manji. No, mnoge studije pokazuju da je uloga žena u poljoprivredi vrlo važna. To, ta je uloga ključnog značaja koja čini e, tu ekipu obiteljskog e, poljoprivrednog e, gospodarstva. I postoje mnoge studije koje su sagledale ulogu žene i muškaraca u poljoprivredi u različitim državama Europske unije. Tu vidimo razlike zato što je Europska unija vrlo različita, ali često postoje velike rodne razlike i kada bismo iznosili općenite izjave, to je teško, ali u EU možemo općenito reći da je ženska uloga vrlo važna kako za pružanje usluga unutar poljoprivrednog e, posla, dakle primjerice računovodstvo ili više e, skrbi oko recimo e, posebice u stočarstvu, dakle to je vrlo zanimljivo prije svega za male vrste stoke, a ne toliko za velike, to je zanimljivo. Zatim isto tako žene često traže dodatan prihod izvan poljoprivrede, dakle imamo diversificirano poduzetništvo, primjerice u zanatu ili u turizmu ili tako što pružaju dodatnu vrijednost proizvodima koje proizvode i zbog toga mislim da su žene posebno aktivne e, kada se radi o sudjelovanju inicijativi LIDER na europskoj razini. Mnoge žene su upravo u toj inicijativi LIDER. S analističkog gledišta akademsko istraživanje ukazuje da žene stoga često pružaju dodatnu otpornost poljoprivrednom gospodarstvu kao obiteljskom gospodarstvu tako što su fleksibilne i mogu sagledati sve resurse koje stoje poljoprivrednom gospodarstvu na raspolaganju i kako se može iz toga proizvesti e, prihod u mijenjajućim okolnostima. No, Eh, iako je tome tako, u literaturi se tako jasno kaže da je priznavanje uloge žena u takvim aktivnostima niže nego priznavanje uloge muškaraca u poljoprivredi. Postoje nekoliko dobrih primjera uspjeha i ja bih vam preporučila ako imate vrijeme da pogledate moj, moj dokument, tu možete naći reference vezano uz eh, ta istraživanja u pojedinim zemljama, ali često ono što vidimo je da postoji kombinacija zakonodavstva sa nacionalne razine i širokih inicijativa s kojima se želi postići rodna ravnopravnost, a to je vrlo važno se s time postavlja temelj e, za e, povoljne okolnosti za žene, za bilo koji sektor, a zatim postoji jedan praktični fokus unutar poljoprivrednog sektora ili kada se razmišlja o tim preprekama u ruralnom razvoju na koje se osvrnula profesorica Franić, dakle načine na koje žene mogu eh, bolje sudjelovati u tome i biti više priznate u svojim ulogama. Ovi primjeri koje ovdje dajem su Finska, Grčka, Italija, Španjolska i Poljska i tu vidimo različite faktore koji su tu na snazi, koji osnažuju žene i koji omogućuju da je njihova uloga priznatija, to im daje veće samopouzdanje i one tako mogu aktivnije sudjelovati u tome da utječu na promjene na području poljoprivrede i ruralnog razvoja. Mislim da nemam vremena ući u sve detalje. Naravno, u svim europskim politikama postoji ta obveza da se ta rodna perspektiva uključi u te politike, ali akademičari koji su se pobliže time bavili su ustanovili da što se tiče zajedničke poljoprivredne politike, postoje vrlo malo dokaza e, posebnih napora koji se vrše po pitanju gender mainstreaminga u pojedinim politikama. Oni kažu da je politika tako izrađena i tako provedena da nije osjetljiva na pitanje rodnih razlika i na tome da postoje već rodne razlike u ruralnom razvoju i u poljoprivredi. Budući da su te politike slijepe na te razlike, zapravo ne donose nikakvu promjenu. Postoje dobri primjeri manjih ciljanih inicijativa veznih uz politike, ali sve u svemu će te inicijative biti nedovoljne kako bi se promijenila ukupna situacija. Pročitala sam te zaključke i te studije autora koji su počavali tu situaciju već e, dugi niz godina i stoga sam se upitala možemo li pogledati podatke vezano s ciljanje i naći neke dokaze koji potkrepljuju ili opovrgavaju tu sliku. Pa jedan samo kratki uvod vezano uz podatke. Ovo su podaci Eurostata koje govore o strukturama europskih poljoprivrednih gospodarstava e, po rodu. Dakle, kada se gleda tko je glavni upravitelj, glavni upravitelj e, poljoprivrednog gospodarstva, dakle s lijeve strane imate sve, sva europska poljoprivredna gospodarstva Imali smo podatke iz 2010. godine zato što je to bila godina za koje imamo najviše podataka kako što se tiče um, strukturnih fondova kao i što se tiče preuzimanja sredstava iz instrumenata. Dakle, većina poljoprivrednih gospodarstva su pod upravom muškaraca. Žene imaju manji udio poljoprivrednih gospodarstava, a u određenim državama članicama možemo vidjeti da je sve veći udio poljoprivrednih gospodarstva u rukama korporativnih tijela, dakle neka poduzeća, neke pravne osobe korporativni upravitelji ne znači da su to veliki upravitelji. Francuska primjerice ima najveći udio korporativnih upravitelja, a to su zapravo poduzeća koja su obiteljska poduzeća i često su u tim poduzećima žene one koje igraju vrlo važnu ulogu. Dakle, korporativni upravitelji ne znače nužno i veliki upravitelji i ne znače nužno muškarci, to mogu biti i žene. Ali eh, na desnoj strani vidite eh, prosječnu veličinu poljoprivrednih gospodarstava. E, molim vas imate na umu da je ovo logaritmička skala, nismo mogli imati uobičajenu skalu jer bi svi korporativne farme onda bile izvan te skale. E, dakle, tu vidimo da postoje velike razlike po pitanju brojki, a brojka na desnoj strani je europski prosjek koji pokazuje da u prosjeku poljoprivredna gospodarstva koja su pod ženama su upola manje od poljoprivrednih gospodarstva kojim upravljaju muškarci, a poljoprivredne gospodarstva kojim upravljaju korporativni upravitelji su opet mnogo veće od njih. Dakle, postoji ta strukturna razlika koja je vrlo važna kada razmišljamo o politikama. E, što se tiče prvog stupa zajedničke poljoprivredne politike, mi smo se sada odmaknuli nakon 20 godina reforme od te situacije gdje je najveći dio e, pomoći se plaća prema hektarima poljoprivrednih gospodarstava. Ako se sjetite prethodnog prethodne skale i vidite da su gospodarstva gospodarstvo žena manja, onda dakle znači da žene zaprimaju manje financiranje nego što to čine potpuno gospodarstva muškaraca ili korporativnih upravitelja, ali stope tih financiranja se jako razlikuju po državama članicama. Dakle, ako usporedimo muškarce i žene u različitim državama članicama, nećemo nužno vidjeti taj obrazac, ali sve u svemu, e, ako ne gledamo individualne države članice, imat ćemo upravo taj obrazac. Zatim, e, druga stvar koju trebamo zabilježiti jeste imamo promjenu definicije financiranja u mnogim zemljama i zbog toga se u nekim državama donosi odluka da se mala poljoprivredna gospodarstva izuzmu od e, toga da mogu tražiti financiranje, a u nekim državama isključuju poljoprivredna gospodarstva kojim se samo na samo djelomično bave oni koji ih vode kao neka dodatna, e, dodatna aktivnost. Je li to diskriminacija? Pa mislim da to ovisi o tome Smatramo li da ti kriteriji da se više financiranje usmjeri većim gospodarstvima i da se uklone one e, farme koje se smatraju dodatnim aktivnostima, je li se to poklapa sa ciljevima iz e, sredstva za podršku iz stupa 1? Postavlja se pitanje koji je cilj zapravo tih velikih sredstava koji idu u poljoprivrednom sektoru? A ja mislim da bi bilo recimo zanimljivo vidjeti u, kojem, u kojoj mjeri ciljevi opravdavaju to da se usredotočuju velika financijska sredstva velikim poljoprivrednim gospodarstvima. Na primjer, jedan od cilj e, stupa broj 1 je pružanje podrški u, smislu prihoda. Ako smo na tu podršku, je li onda objektivno opravdano dati novac većim poljoprivrednim gospodarstvima. A s druge strane, jedan od cilja iz eh, Superboj 1 je poboljšanje upravlja, upravljanja uh, poljoprivrednim gospodarstvima. Može se reći da ako neko upravlja većim površima, da onda možda treba više pomoći. Ali dakle, trenutno je problematično odrediti eh, te ciljeve i to se može razno protumačiti. Ako pogledamo financiranje za ruralni razvoj, dakle stup broj 2 ZPP-a, na razini Europske unije, Eurostat i Europska komisija imaju samo nepotpune podatke o tome kako se troše ta sredstva. A za 2010. godinu smo opet e, pronašli najbolje podatke za mjere koje čine otprilike polovicu ukupnih e, fondova. Najveći dio koji nedostaje ovdje je pomoć za područja e, prirodne zaštite. Za te podatke nismo, nismo imali e, ništa i e, ipak možemo reći da smo uspjeli analizirati po rodu kako se ta sredstva preuzimaju. Nadam se da vam je ovaj grafikon jasan, brojke su u mom dokumentu. Na ovom prvom grafikonu gledamo ravnotežu između ukupnog udija upravitelja po rodu, dakle žene, muškarci i korporativni upravitelji kao i prije, tako da plavi stup na lijevoj strani grafikona vam daje opet tu razliku prema državama članicama, a brojka na desnoj strani tu gledamo o tome koliko se preuzima e, ukupnog financiranja za ruralni razvoj za koji smo uspjeli dobiti podatke i ako pogledate to onda možete vidjeti da u većini država preuzimanje sredstva od strane žena je nerazmjerno manji od udjela žena među svim upraviteljima poljoprivrednih gospodarstava. Dakle, kao posljedica toga manje žena zapravo pokušavaju koristiti tu pomoć nego što bismo to očekivali uzavši u obzir udio žena u, među upraviteljima poljoprivrednih gospodarstava. Dakle, tu govorimo ne o ukupnoj radnoj snazi, nego baš o upraviteljima poljoprivrednih gospodarstava. S druge strane, E, korporativni upravitelji poljoprivrednih gospodarstva mnogo više preuzimaju e, sredstva iz tih fondova nego što je njihov udio. No ako pogledamo pojedine države, onda tu možemo primijetiti da u nekima je odnos žena koje uzimaju sredstva iz fondova u većoj ravnoteži sa podacima vezanim uz njihov udio. To su često države za koje smo u literaturi vidjeli da su poduzeli posebne napore kako bi se postigla rodna ravnopravnost. Mislim da je to vrlo zanimljivo zato što to pokazuje da te mjere imaju učinak na preuzimanje financijskih sredstava iz EPP-a. Pokušali smo detaljno pogledati to za određene mjere, ali smo to mogli učiniti samo za one mjere koje su popularne i na koje se troši dosta novca. Modernizacije poljoprivrednih gospodarstava primjerice je jedna takva mjera i tu se vidi najveća neravnoteža među e, spolovima kada vidimo e, ukupno stanovništvo i pristup financiranja i tu imamo veliki udio korporativnih upravitelja što ukazuje na to da su žene u, da je mogu, mogu manje vjerojatno da žene pristupe takvim načinima financiranja nego drugi upravitelji. Ako vidimo druga ulaganja, u ovim mjerama, onda tu primjerice govorimo o diversifikaciji pojedinih gospodarstava, o dodatnoj vrijednosti ili o pomoći za turizam. Dakle, iz literature bismo pretpostavili da bi to mogla biti područja gdje će žene u većoj mjeri preuzimati sredstava i to je točno, ali ipak još uvijek manje žena, relativno rečeno, od muškaraca preuzima ta sredstva. To nije slučaju u svim državama jer nema niti podataka za sve države, ali ipak one države koji, u kojima vidimo da žene imaju veći pristup tim sredstvima su upravo one u kojima se viš, veći naglasak stavlja na rodnu ravnopravnost. Dakle, to opet ukazuje na to da ako se na nacionalnoj razini ove politike dobro provedu, da će se onda vidjeti učinak vezano uz podršku koja se može zaprimiti iz e, proračuna za ruralni razvoj. Ako razmislimo o tome zašto žene rjeđe rijeđe postaju korisnik, korisnice ove pomoći, onda zapravo tu možemo vidjeti opet ovu neravnotežu na koju je ukazala e, profesorica Vranić, dakle poljoprivredna gospodarstva u kojem upravljaju žene su manja, isto tako poljoprivrednice imaju često nižu razinu obuke ili obrazovanja nego muškarci koji upravljaju gospodarstvima. Isto tako postoji razlika u dobi. Dakle, žene poljoprivrednice su obično starije od prosjeka i ako pogledamo te razlike iz te perspektive, onda vidimo da je to da to ima veliki učinak na preuzimanje sredstava. Dakle, nije samo politika diskriminatorna prema ženama, već i sama struktura žena u toj aktivnosti takva da će rijeđe žene tražiti pristup tim sredstvima, ali to je u skladu sa nalazima iz literature. Ako razmislimo o tome što to znači, to znači da osobe koje koriste mjere za ruralni razvoj su obično mlađe, imaju višu razinu obrazovanja i upravljaju većim poljoprivrednim gospodarstvima od prosjeka. I opet se možemo postaviti pitanje je li ovo neizravna diskriminacija, to što žene imaju manji pristup tim fondovima. I opet se moramo upitati te odluke da se prednost daje obrazovanijim, e, mlađim poljoprivrednicima sa većim poljoprivrednim gospodarstvima, je to opravdano? I u nekim slučajevima to je tako, ali u drugim slučajevima bi mogli reći da to nije ispravno. Ako e, pogledamo mjeru za ulaganje u poljoprivredno gospodarstvo, onda tu piše u samom opisu te mjere da morate biti kvalificirani, dobro obrazovani da dobijete tu mjeru. U teoriji to je opravdano, ali u praksi ako se žene osjećaju manje sposobne da dobiju veću razinu obrazovanja ili ako imaju manju obuku u planiranju i upravljanju farmama, onda će imati slabiji pristup e, tim financijskim sredstvima. Još jedno pitanje je to da sa svim, e, sa svim mjerama pomoći za ulaganja e, osoba mora već imati prethodni kapital, dakle pristup e, kreditiranju je vrlo važan, a ako žene imaju manji pristup kreditiranju jer su njihova poljoprivredna gospodarstva manja, onda će imati manji pristup financiranju. E, isto tako, dosta toga je povezano sa samopovjerenjem, da se netko smatra kompetentnim poduzetnikom, aktivnim poduzetnikom, a mnogi od tih mjera su vrlo složene, teško se za njih e, prijaviti i stoga će oni koji su inače socijalno isključeni biti i manje vjerojatni za one koji će dobiti ova financijska sredstva. I kad kad možete reći da je to možda zbog autora ove politike i zbog tih politika, ali kad kad je možda to i zbog kandidata i zbog toga bismo mogli te politike više usmjeriti onim skupinama koji su više e, izloženi socijalnoj ekskluziji. Ali ako ne postoji osjetljivost za te probleme, onda do toga nikad neće doći. I opet, i kod ovog obrasca vidimo da je ta teža u financiranju žena, gdje dakle više muškaraca i više korporativnih upravitelja dobiju financijska sredstva nego žene, da, su, da je ta teža upravo E, slabija u onim državama članicama koji su više radili po pitanju e, rodno ravnopravnih politika. Nekoliko zaključaka i preporuka. Mislim da se kako iz literature, tako iz podataka vidi da E, ZPP ne promiče rodnu ravnopravnost e, u bilo kojem ozbiljnijem smislu, iako ne možemo niti tvrditi da je diskriminatorna politika, on jednostavno samo ne radi ništa pozitivno. Isto tako mislim da možemo reći da iz onih dobrih primjera koje sam pronašla u literaturi je i to smo pokazali moguće da mjere zeleni razvoj budu usmjerene na taj način da potiču veću rodnu ravnopravnost i možda je to zapravo upravo i taj jaz koji trenutno postoji na kojem se više može napraviti. Stoga sam se u mojim preporukama usatočila na to područje. Postoji Europska mreža za ruralni razvoj e, sa ciljem promicanja boljeg financiranja za, za ostvarivanje ciljeva Europske zajednice i e, Europske unije na lokalnoj razini. Možda bi se ta, ta mreža mogla više koristiti kako bi promicala veću rodnu jednakost, tako što bi se objavljivali ti dobri primjeri, tako što bi se potaknulo učenje, kako, tako što će se održati događaj za razmjenu iskustava i kako bi se promicala cijela ta ideja da se može ostvariti promjena ako se radi na konstruktivni način. I zatim još jedan drugi način na koji možemo ovome promisliti, ako općenito postoji angažman uh, za ostvarivanje Eh, uključivanja rodne perspektive u svim politikama. Zato, zašto ne nastavimo na to? Zašto ne vidimo preporuke komisije državama članicama i svim onima koji provode te politike? Da razmislimo kako u njima možemo se više pozabaviti pitanjima eh, rodne jednakosti u svim aspektima politike i kako možemo promijeniti postojeća pravila da pojačamo naglasak na rodnu jednakost. Ja sam bila članica tima koja je koja se bavila sa srednjoročnom revizijom e, proteklih e, programa za rolni razvoj i od nas se tražilo da vidimo što su evaluatori govorili o rodnoj jednakosti. Najčešće su govorili da ne postoji ništa, da se ne može ništa procijeniti vezano uz to što programi za rolni razvoj čine po pitanju rodne jednakosti, a ja mislim da to nije dovoljno i da se, bi se moglo učiniti više. I stoga vam hvala lijepa na vaše pažnje. Muito bem, temos... Hvala, dobro. Imamo još nekoliko minuta na raspolaganju. I rekla bih da sad možemo otvoriti raspravu. Izvolite. Hvala vam. Evo još su prevoditelji s nama. Hvala našim e, gošćama što su nam dale ovako zanimljiv pregled i različita stajališta naše stvarnosti. Mislim da je odlično da smo organizirali ovu radionicu taman na Međunarodni dan e, ruralnih žena. Naravno, dugujemo im mnogo toga zbog cijelog njihova rada i zbog e, njihovog doprinosa razvoju. Isto tako drago mi je da mm, kratko nakon usvajanja cilja održivog razvoja i agende 2030. da već razgovaramo o tome mm, kako žene, pogotovo seoske žene, mogu doprinijeti e, razvoju. Dakle, rekli smo da žene sudjeluju u 50% e, proizvodnje hrane, predstavljaju jednu četvrtinu radne snage u slučaju Europe, kao što smo vidjeli iz vaših izlaganja, mislim da postoje brojne inicijative o kojima treba razmisliti. E, razlike su još uvijek realnost, a ono što nas najviše brine jest e, dosljednost politika i kako to ne funkcionira. Očito je da ako želimo biti dosljedni u našim politikama, da stvari moraju poslužiti onome za što su definirane, a očito je da to nije tako. Osim ovih aspekata, mm, osim svega ovoga što ste nam rekli o tome kako je koncentrirana pomoć, e, jer treba mnogo više učiniti za seosku ženu. Ja bih htjela e, samo još jednu stvar istaknuti jer ne želim mm, potrošiti puno vremena, ali želim istaknuti jednu stvar a to je dakle zajedničko vlasništvo. Znam da samo u Španjolskoj samo e, regija Katalunija ima takav sustav i za sada e, rezultati još uvijek nisu pretvoreni u stvarnost na terenu. Sve je to ostalo na razini dobre volje a budući da se to nije dovoljno razvijeno i da žene koje bi mogle tome pristupiti ne znaju ni kako e, bi mogli to učiniti, izgleda da od e, više od 3000 kandidatkinja tek nešto više od stotinu e, je to učinilo. Zašto to danas govorim? Zato što je danas važan dan i ovo je divna prilika da zatražimo od Europske komisije i od država članica da uzmu u obzir ove preporuke i isto tako da potaknu taj sustav zajedničkog vlasništva u kojem će dakle svi, e, svi oni posjedi koji ispunjavaju uvjete dakle automatski biti smatrano dakle zajedničkim vlasništvom. Ne da se to mora posebno zatražiti, već da se to automatski e, učini. Na taj način se može potaknuti poduzetništvo žena, naravno zatim osnivati, osnovati mreže za žene te priznati status supružnika koji pomaže u dakle, tim aktivnostima, poboljšati infrastrukturu i uslugu za svakodnevni život u ruralnim područjima. Ovu ću molbu podijeliti kolegama iz ovog odbora i iz ostalih odbora koji sudjeluju u ovome, odbor za, okoliš i odbor za poljoprivredu, jer jedino ćemo na taj način e, uspjeti uvrstiti rodnu perspektivu u sve naše politike. Puno vam hvala svima na doprinosima. Hvala vam. Ja vam želim srdečno zahvaliti. Ja sam u odboru za ženska pitanja, ali sam isto tako i u odboru za poljoprivredu. I stoga mi je ova tema sa dva stupa poljoprivrednog financiranja niti kako poznata. Što bih ja imala za vas kao pitanje? Prvi stup gdje se daje najveći dio financijskih sredstava je stup koji se temelji na hektarima. Već smo kod E, prethodnih govornika čuli da e, najviše hektara posjeduju muškarci. Drugi stup gdje se novac malo ravnoteženije dijeli među muškarcima i ženama, iako ste rekli da još nije potpuno se došlo do ravnoteže, je stup gdje se daje novac e, dakle preko dodatnog rada, dakle prvi stup po hektarima i drugi su za dodatni rad. U drugom stupu dakle ne postoji novac za ništa drugo osim za e, ono što zapravo sama država isplaćuje poljoprivrednicima za njihov učinak. Vi ste sada govorili o turizmu e, u kojem se najčešće bave žene. Znate li koliko financijskih sredstava je iz stupa 2 predviđen za turizam, jer to je nešto za čime se više bave žene. E, primjerice da se na poljoprivrednom gospodarstvu e, urede nekoliko sobe za prihvat gostiju ili da se neke aktivnosti urede za turiste. To je zapravo nešto čime se najčešće bave žene, pa me zanima imate li tu konkretnih brojki, jer je to zanimljivo i za ovo područje s kojim se ja bavim. Hvala vam. Dajem riječ predstavnicima Europske komisije. Želite li nam se obratiti? Želite li se javiti na, na kraju? Dobro, onda dajemo ponovno riječ našim gošćama. Ispravljam se, gospođa Petir ima riječ. Hvala lijepo gospođo predsjedavajuća. Evo, zahvaljujem vam e, prije svega zahvaljujem našim e, današnjim gošćama poštovana profesorice franić poštovana profesorice dwyer drage kolegice e, i kolege drago mi je da evo mogu i na kraju ove radionice povodom svjetskog dana seoske žene zahvaliti prije svega našim gošćama na odličnim izlaganjima i e, naravno i svojim e, kolegicama posebno gospođi e, noichl koja je i uvodno otvorila ovu radionicu. vjerujem da su i vama jednako kao i meni prezentirani podaci bili vrlo zanimljivi i da ćemo u njima svi naći motivaciju za još snažnije zauzimanje za poboljšanje žena na selu počašćena sam naravno jer je odbor za ženska prava europskog parlamenta prihvatio moj prijedlog i omogućio organizaciju ove radionice. ovu raspravu sam prije svega inicirala jer mi je posebno stalo do očuvanja života na selu u čemu seoska žena ima ključnu ulogu. žene na selu osim što proizvode hranu čuvaju okoliš drže cijelu obitelj na okupu one čuvaju tradiciju kulturu identitet vrijednosti i jezik svakog naroda učeći to i svoju djecu. stoga se slobodno može reći da bez seoskih žena ne bi bilo lokalne zajednice niti društva u cjelini. nažalost ta prevažna uloga seoskih žena nije dovoljno prepoznata i priznata. razlog tome nije sasvim sigurno njihova samozatajnost strpljivost na osnovu koje se stječe dojam da sve zadatke od jutra do mraka obavljaju sa lakoćom riječ je ipak o svojevrsnoj diskriminaciji što potvrđuju i podaci da unatoč tome što žene proizvode polovicu svjetske hrane a u razvijenim zemljama čak eighty od deset žena njih sedam je gladno. žene na selu vlasnice su manje od fifteen poljoprivrednog zemljišta mnoge od njih za svoj rad uopće nisu plaćene o čemu govori podatak da primaju svega ten svjetskih prihoda i o tome je detaljno govorila doktorica eh, franić neke od njih nemaju niti zdravstveno niti mirovinsko osiguranje a u starosti nerijetko žive na rubu egzistencije jer su im mirovine male ili ih uopće nemaju i drago mi je da je u okviru ovog odbora usvojen moj amandman kojim se poziva države članice da uvedu nacionalnu minimalnu mirovinu koja ne smije biti niža od praga siromaštva. zbog izostanka interesa medija i politike za položaj seoskih žena kao i nedovoljnog vrednovanja njihovog rada i doprinosa cjelokupnom ruralnom razvoju predložila sam uspostavu europske nagrade za seosku ženu, što je ovaj odbor i podržao, te se nadam da će u daljnjoj proceduri dobiti potrebnu podršku. Želja mi je da seoske žene kroz taj projekt osnažimo i damo im praktične mogućnosti da nastave ostvarivati pozitivne promjene u svojim lokalnim sredinama dijeljenjem pozitivne prakse cilj nam treba biti izgradnja jakih i održivih ruralnih područja u čemu ključnu ulogu imaju seoske žene i zato ih trebamo snažnije podržati i više cijeniti. i zato danas i imamo ovu radionicu doduše jako kasno voljela bih da je bila puno ranije jer znamo da četvrtkom zastupnici uglavnom nisu e, u bruxellesu ali pretpostavljam da će do njih doći ovi zapisnici jer ova radionica pokazuje to da su seoske žene nepravedno zapostavljene i mi želimo evo i ovim putem skrenuti pažnju na njihove vrijedne i brižne ruke koje unatoč tome što možda i nemaju visoke škole i fakultete imaju prirodnu mudrost i nepresušnu ljubav za sve uloge koje su im dane a ima ih mnogo. voljela bih da i mi žene u europskom parlamentu poručimo da smo uz njih da cijenimo njihov rad i da smo im zahvalne na svemu što rade. hvala lijepo. Hvala vam najljepša. Hvala vam zastupnice Petir. Sada bih zamolila naše stručnjakinje da nam na minutu dvije da se osvrnu na ova pitanja. Dakle, prije svega za kolegica Dwyer. Izvolite. Hvala lijepa i hvala vam na ovoj prilici danas Lijepo je vidjeti da postoji ovakva potpora ovim pitanjima, zato što se ja slažem da se mnogo toga više može učiniti. Htjela bih reći da bi e, bilo, da se nadam da će, da će biti moguće podijeliti ova moja saznanja koja sam samo danas podijelila sa većom skupinom ljudi. Tako će se ova rasprava koju imamo proširiti. Mislim da ste i vi koji ste povezani sa odborom Agri, ja također s njima surađujem, da ćete da mi vi svojim djelovanjem moći više pomoći. Hvala lijepa. Hvala. E, Gospodža Ramona Franjić, izvolite. Pa hvala lijepa. Da vam iskreno kažem, sad više ni ne znam koje je bilo konkretno pitanje e, koje je bilo konkretno pitanje vezano uz e, ovo što smo radili, ali općenito evo, imam pred sobom jednu tablicu gdje baš uspoređujem podatke gdje su žene najviše angažirane i točno je ovo što kažete u tim e, uslužnim turističkim djelatnostima odnosno aktivnostima imaju izuzetnu ulogu dakle taj jedan segment izvan e, same proizvodnje hrane je izrazito izražen. evo recimo e, sve što se tiče e, prerade e, poljoprivrednih proizvoda, usluga, sve je preko 50% angažman žena. Dakle, više od 50-55% e, sudjeluju žene u, tim uslužnim djelatnostima. Dakle, i ovi programi koji se sad očekuju zaista bi trebali biti konkretizirani, dakle, fino ugođeni za sve one djelatnosti, sve one aktivnosti koje, u kojima su žene dominantnije. I statistički dominantnije u ovom trenutku ali e, vidjeli ste da nisam previše formalno pristupila ovoj analizi i da e, dajem primjere iz stvarnog života. Dakle, priroda posla je takva i u našoj maloj zemlji mi imamo kontakt doista sa puno konkretnih situacija na, terenu. Htjela sam podijeliti samo samo iskustva sa, e, iz praktičnih projekata, odnosno tih situacija gdje smo promatrali malo kako se kako se razvijaju stvari u selima u Hrvatskoj govorim. Primjer jedan gospođa je e, bila izuzetno angažirana isto tako obilježavali smo jedan dan seoske žene prije nekoliko godina u hrvatskoj završili smo na jednom obiteljskom gospodarstvu primila nas je e, gospođa, supruga e, suprug je bio negdje nismo ustanovili u tom trenutku gdje ali je gospođa supruga iskoristila priliku požaliti se i rekla je ovako vidite ja se bavim stokom na našem imanju ja brinem o kravama hoće li biti nahranjene, hoće li biti pomuzene, ali on je otišao na seminar koji je organizirala služba u mjestu i on će donositi konačne odluke. Eto. Toliko od mene, neću više, hvala. Thank you. Eh, e Hvala vam lijepa. Sada eh, riječ ima Europska komisija. Prije dolaska ovamo prikupila sam neke relevantne podatke. Nastojat ću biti što je kraća. Dozvolite mi da ih navedem. Rodna ravnopravnost je nešto što se provodi dakle u našim novim politikama, to je važno naglasiti. To uključuje monitoring, izvješćivanje i evaluaciju. Mm, druga stvar koju želim naglasiti je da su svi programi pod europskim pokroviteljstvom trebaju ispunjavati dakle eksante uvjetovanost. Što je to? To su tehnička pitanja. Trebaju dokazati da imaju administrativni kapacitet e, primjene ovih politika, dakle, kada je riječ o ravnopravnosti spolova. I dakle, prilikom provedbe programa treba imati dakle, taj administrativni kapacitet i da se moraju osigurati da i da uključe u to i tijela dakle, koja promoviraju rodnu ravnopravnost. Kada je riječ o Fondu za ruralni razvoj, ovoj novoj, novoj reformi rodna ravnopravnost se, se pretočila u dakle podprograme čije namjera da odgovore na posebne potrebe žena unutar ruralnih krajeva dakako. I potom svaka zemlja članica može iznijeti dodatne selektivne kriterije za odabir korisnika kako bi se dala prednost ženama. Dakle, zemlje članice, odnosno njihove regije određuju način provedbe programa. I potom imamo sustav nadzora od strane komisije gdje uz pomoć pokazatelja možemo ocijeniti napredak koji je postignut. Dakle, ovaj napredak će biti uključen u nova izvješća koja se tiču provedbe u 2017, u razvoju 2017. do 2019. Dakle, to će biti prva izvješća koja ćemo dobivati u skladu s novom reformom i tada ćemo raspolagati informacijama i vidjeti poboljšava li se situacija. Dakle, to je za mene bilo najvažnije što sam vam htjela reći. A sada u vezi s vašim pitanjem. Pogledala sam neke informacije koje imam sa sobom, međutim podaci koje vi tražite ja ih e, nemam. Možete mi se naknadno javiti, ja vam ih onda mogu e, priopćiti, međutim ja odonjala sam neke stvari, ali nemam baš te podatke koje ste zatražili. Hvala lijepa. Ok, muito Dobro, hvala vam lijepa. Hvala na vam na ovim objašnjenjima što ste nazočili našem sastanku. Još jednom hvala našim stručnjacima i poslu, na poslu koju su obavili, što su danas došli ovdje kod nas. Tu se dakako njihov rad ne zaustavlja. Hvala svima, dakle, u prostoriji što su se zadržali ovoliko dugo na sastanku. Idući sastanak je u studenom, 12. studenog točnije.